kandidatkinju za povjerenicu za trgovinu, gospođu Ceciliju Malström. Dobrodošli. A potom, dopustite prije nego što kažem nekoliko uvodnih riječi, da vam objasnim pravila e, koja će vrijediti na ovom saslušanju. Dogovorili smo ih u okviru našeg poslovnika u aneksu 16 poslovnika, tako da tu imamo vrlo jasno određena pravila onoga što ćemo danas učiniti. Imamo pismene odgovore na pitanja koja smo uputili kandidatkinji za povjerenicu. E, time je ona ispunila tu svoju obavezu. Danas ćemo imati usmeno saslušanje kandidatkinje za povjerenicu. Imamo na raspolaganju 180 minuta vremena. Složili smo se e, da gospođa Malström najprije održi jedno uvodno izlaganje u trajanju od 10 minuta, a potom ćemo započeti sa postavljanjem pitanja. Ukupno ćemo postaviti 45 pitanja. Želim upozoriti da imamo jasno vremensko ograničenje. Alberto koji sjedi ovdje desno pokraj mene će jako dobro paziti na to da se svi pridržavamo tog vremenskog ograničenja. Prije, nego, prije isteka vremena e, će postati vidljiva jedna zvijezdica, a nakon e, što istekne vrijeme mikrofon će biti isključen. To je jedini način, inače ne bismo imali šanse da ovo saslušanje održimo na e, razuman način. Dakle, evo sad ću dati riječ gospođi Malstrom na 10 minuta, potom ćemo postavljati pitanja. Nakon prve runde pitanja e, od strane predstavnika klubova zastupnika e, koji će imati ukupno pet minuta vremena za komunikaciju sa kandidatkinjom, dakle možda jedna, dvije minute za postavljanje pitanja, dvije minute za odgovor, jedna minuta za dopunska pitanja, ali ta dopunska pitanja će biti moguća samo u prvoj rundi. Od druge runde pitanja nadalje imamo trominutno vremensko ograničenje, dakle jedna minuta za pitanje i dva, dvije minute za odgovor. Želim vas sve zamoliti da se ograničite na ono bitno kako bismo ovo saslušanje održali na takav način da na kraju možemo donijeti jednu kvalificiranu odluku o tome jesmo li da li se slažemo sa izborom kandidatkinje Malstrom za povjerenicu ili ne. Dakle, imamo vrlo, vrlo jasna vremenska ograničenja i to ćemo upravo tako i e, provesti. Nećemo e, tražiti od kandidatkinje da govori što brže i što vrše jer time dolazimo na, e, do, do granica e, mogućeg što se tiče prevođenja i zato vas molim da se jednostavno ograničite na ono bitno i da se pridržavate vremenskog ograničenja. Još želim upozoriti da je da će ovo važno saslušanje naravno biti prenošeno uživo, može ga se pratiti na našoj internet stranici, a također će biti dostupna i video snimka nakon završetka saslušanja. Eto, dakle, dame i gospodo, cijeni kolegice i kolege, ovo je vrlo ambiciozan program za danas. Ja se nadam da ćemo ga E, obaviti na naš uobičajeno dobar način. Danas imamo i, goste iz odbora za vanjske poslove, iz odbora za razvoj. E, mi smo ih pozvali i oni će također moći postavljati pitanja. E, odbor za razvoj jedno pitanje i odbor za vanjske poslove dva pitanja. Evo, time ja završavam svoje uvodne napomene. Gospođa Malstrom je sigurno katalizator, go, će bi bila katalizator gospodarskog razvoja u Europi, ali ne samo u Europi nego i globalno. Mislim da je sasvim jasno da je potrebno trgovinu regulirati pravilima i zato je vrlo bitno ustanoviti dobra pravila. E, nedavno je provedeno jedno istraživanje javnog mnjenja e, kad je riječ o trgovini i trgovinskoj politici i vrlo je e, jasno da sve više ljudi vrlo kritično gleda na trgovinsku politiku, vrlo su skeptični i vrlo kritični. Strah da ćemo e, postaviti pravila na krivo, na, tako reći na krivoj strani e, procesa globalizacije je vrlo raširen i zato je vrlo jasno da E, jasno pokažemo da trgovinska politika nije nešto što će se voditi u interesu jedne manjine nego u interesu naših građana a zato je potrebna veća transparentnost i jedan diskurs sa civilnim društvom više nego što je to bilo u prošlosti slučaj. Ja sam uvjerena, a siguran sam da i moji kolege dijele moje mišljenje, da trgovinsku politiku možemo e, dobro provoditi i oblikovati jedino ako povratimo povjerenje građana. I zato je vrlo jasno da nam jasno pokažete kako bi vi u svojoj ulozi povjerenice svoj rad učinili transparentnim i povratili povjerenje naših građana. Pitanje transparentnosti je pitanje e, fair trgovine koje je također jednako važno. Samo, sama eliminacija trgovinskih prepreka više nije primjereno. Danas moderna trgovinska politika zahtjeva fair uvjete i e, naši građani očekuju da njima donosi koristi dakle o tome se radi i zato je po mom mišljenju više nego primjereno da tu pogledamo ne samo klasične klasična područja trgovinske politike nego i pitanja radničkih prava e, ekoloških standarda i tako dalje. To će sigurno u mnogim trgovinskim sporazumima, a i u onima koja su upravo u fazi pregovaranja igrati e, odlučujuću ulogu. Dakle, transparentnost i fair trgovina kao okvir za ono što je, do čega je ovom odmoru u cijelosti stalo. Uvjeren sam da će kolege postaviti mnogo i detaljnijih pitanja i drago mi je e, što ću od vas e, čuti odgovore. Hvala lijepa, gospođo Masrom, imate riječ. Mr. Chairman, Gospodine predsjedniče, potpredsjednici, uvaženi zastupnici, Pokušat ću se držati pravila koje nam je predsjednik razložio. Zaista mi je velika čast da sam ovdje među vama kao kandidatkinja za mjesto povjerenice za područje trgovine. Nadam se da ćete potvrditi ovu kandidaturu jer ona odražava svoj veliki san. Trgovina je nešto što je velika dodana vrijednost Europe koja radi zajedno. Ja sam se u po svom političkom angažmanu uvijek držala velikih vrijednosti i htjela bih takav angažman za zalaganje za ljudska prava staviti i u moj rad na području trgovine. Treba pomoći da se unaprijedi kvaliteta života ljudi, a trgovina to može. Zahvaljujući trgovini Europa sada ima jedan od najvećih životnih standarda u Europi ona može pomoći zemljama koje imaju probleme kao Irska ili Španjolska da sada obnove svoju situaciju i možda može pomoći na taj način da se ponovno e, živi dobar život. Svjetska ekonomija sada je sve više povezana i sve više ljudi ovise o trgovini. Njihova izvor zarade je trgovina. 30 milijuna ljudi e, ovise o trgovini danas u Europi. Što veća trgovina e, i njezino središte izvan Europe, tim je važnije da imamo pristupa tim tržištima. Treba se osim toga na taj način boriti protiv siromaštva. Mnogim ljudima u posljednjim desetljećima otvorena je mogućnost boljeg života. Zahvaljujući trgovini kao povjerenica za unutarnje poslove Vidjela sam koliko to može biti važno i koliko je važno da ljudi mogu na taj način izbjeći to da emigriraju. Trgovina osim toga omogućuje ljudima da razmjenjuju ideje, imaju kontakte. Trgovina je odgovor ljudi na sigurnu budućnost u cijelom svijetu. Međutim, to ne znači da su trgovina i otvorena tržišta svrha sama po sebi. Ne, to je sredstvo kojem se neke stvari ostvaruju. A isto tako ne smije se tu raditi o uskogrudnim interesima, već o širokim interesima za cijelo društvo. Budem li potvrđena kao povjerenica za trgovinu, ja ću se zasnivati na sljedećim načelima. Najprije trgovinska politika mora biti u interesu građana, mora biti ambiciozna kako bi se ostvario rast i otvorila radna mjesta. Međutim, moraju podržati domaće mjere politike i moraju se moći prilagoditi mnogi sektori za koje je konkurentnost prejaka. Nadalje, treba otvoriti pregovore javnosti, odnosno pregovinskim trgovinama kako bi mogli iznijeti mišljenje. Treće, trgovina znači i suradnju, ali isto tako moraju se štititi interesi i ja ću tražiti da se štite europski interesi i treba jačati prava radnika i treba jačati ljudska prava što znači da se trebaju primjenjivati pravila i jačanje i postroživanja pravila, uključujući i pravila o konkurentnosti. Četvrto, trgovina mora također biti potpora širenju naših e, globalnih interesa kao što su zalaganje za ljudska prava. Primjerice. Što se tiče o e, svjetske trgovinske organizacije, moram reći da sam ja liberal, a i na taj način sam instinktivno multilateralist i mislim da VTO mora dati rezultate i za bogate i za siromašne zemlje. Zato je multilateralizam važan. Založit ću se također i za bilateralne trgovinske pregovore. O njima ćemo sasvim sigurno govoriti kasnije moramo surađivati s Kinom koja je naš drugi najveći trgovinski partner i moramo također tražiti da svi imaju iste uvjete u toj suradnji. Želim također da radim na strateškoj suradnji s Afrikom kao što je zaželio izabrani predsjednik komisije Juncker. No, ako postoji jedno područje gdje će sljedeći povjerenik za trgovinu morati budno paziti što radi, jest sporazum, trgovinski sporazum sa Sjedinjenim američkim državama, takozvani TTIP, o kojem se jako mnogo govori. Posljednjih sam godina pratila te pregovore s daljine i zapanjena sam onim što sam čula. Očekivala sam da ću slušati o tome kako se svakoga dana ostvari dva milijuna trgovinske razmjene iz obe strane Atlantika i očekivala sam da ću čuti o velikim mogućnostima koje se otvaraju i kako će to potpomoći vraćanju europskog gospodarstva na razine prije krize. Umjesto toga čujemo tome da komisija pregovara o nižim standardima za zdravstvenu ispravnost hrane ili pak kako se pregovori vode tajno. No, stvari nisu takve, međutim to ljude brine. Prema tome mislim da moramo obavještavati ljude i da moramo krenuti u dijalog. Razmišljala sam o tim pregovorima i došla do sljedećih zaključaka. TTIP jest pregovor koji može ostvariti velik broj potencijala otvaranju mnogih radnih mjesta i gospodarski rast. Ima ambiciozne ciljeve o eh, eh, porezima, o e, carinskim dažbenima i tako dalje. Međutim, moramo ga dobro ispregovarati i tu je važnija kvaliteta nego li da ga se napravi ishitreno. Nadalje, norme moraju ostati kakve jesu i sve mora biti u sadašnjim okvirima europske demokratske kontrole nikada ne smijemo smanjiti naše standarde, možemo izbjegavati dodatne troškove, pak recimo putem nepotrebnih inspekcija. Nadalje, postoji još jedan strateški element u svemu tome. Trebalo bi e, da standardi se stvore na taj način da će oni predstavljati temelje za standarde koji će se koristiti u cijelom svijetu. Nadalje, postoji pitanje i sporova vezane za ulagače. To je pitanje koje uveliko brine. Dopuste mi daj prije da kažem par e, općih e, elemenata o takvim sporovima. već ih ima na tisuće u svijetu, dakle sporova ulagača. I naravno da to brine. Moramo imati jasna pravila kako bismo izbjegli zloporabu tog sustava. Taj sustav mora biti transparentan i sustav međunarodnog rješavanja sporova mora se uvijek rješavati u interesu javnosti. To mora biti načelom kojem ćemo se rogovoditi u svim pregovorima. I to treba biti tako i u sporu CITAS o kojem će se glasati sljedeće godine. A ja želim da i ovdje se obvezujem da će cjelokupni tekst biti objavljen na web stranicama opće uprave za trgovinu. U smjernicama koji je izabrani predsjednik komisije Juncker objavio 15. srpnja, govorio je o tome. On je naglasio da vladavina prava i jednakost pred zakonom se moraju primjenjivati i u ovom konceptu. Budem li potvrđena kao povjerenica za trgovinu, ja ću se obvezujem da će se stvari odvijati na taj način mi smo počeli raditi o budućnosti zaštite ulagača. Napravili smo se široke konzultacije i očekujemo njihove rezultate. Biće mi drago da o tim elementima raspravljam s vama. Četvrto, bit će biti potrebno nekoliko mjeseci da se vidi kakve ćemo rezultate poslučiti. Ja ću vam predočiti rezultate do kraja godine. Međutim, želim se ipak odmah angažirati na jednom planu, a to je transparentnost mi ne smijemo tajno pregovarati iza leđa javnosti. Komisija je napravila već dosta na tom planu, ali ja ću tražiti da se napravi još i više, da ako mi e, ukažete povjerenje. Predsjednik Juncker je zatražio da se objavljuju sastanci sa dionicima, a ja se obvezujem da ću velik dio korespondencije s vanjskim organizacijama također objaviti. Ja ću surađivati sa socijalnim partnerima i nevladinim organizacijama, Vi će to moj prioritet, osobni prioritet na samom početku mog rada kao povjerenice za trgovinu i želim da svi zastupnici Europskog parlamenta budu u mogućnosti konzultirati dokumente koje sada šaljimo samo manjoj skupini. Mora to biti naravno napravljeno u načelu s povjerljivošći i moramo vidjeti na koji način se to može napraviti. Dame i gospodo zastupnici, TTIP je sasvim sigurno jedan od najvećih uloga trgovinske politike Europske unije u sljedećih nekoliko godina. Međutim, ona se ne ograničava samo na odnosima Europske unije i Sjedinjenih američkih država. Radi se o tome da milijun radnih mjesta može uroditi gospodarskim rastom koje je toliko potrebna Europi. Naravno, ovakvi pregovori mogli bi biti suhoparni, suhoparna tema, međutim ona se odnosi na puno toga i nosi puno nade. Svatko mora imati mogućnosti da o tome kaže svoje mišljenje i iz toga je upravo razloga ovaj saslušanje toliko važno. U demokraciji poput naše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 E, također je važna dostupnost za civilno društvo, e, nevladine organizacije i tako dalje. Naravno e, i u je dijalog s njima, ali moje osobna Odluč, ja sam osobno odlučna sastati se sa njihovim predstavnicima i razgovarati o tome.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 vrlo je, eh, od vrlo je velike važnosti eh, posao povjerenice eh, za koje ste kandidirani. Da li ćete ostati kod svog kod svoje najave da će se ponovo pregovarati CETA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 E, molim vas za precizan e, odgovor da li uključuju te e, odredbu o rješavanju sporova između ulagača i države kao i neophodne sankcije u slučaju ako se odredbe povrede.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 uskoro sklopiti sporazum. sva su to zasebni, ali različiti sporazumi. Gospodo Zarneze, e, hvala. Vremena se mijenjaju, gospođo Malmström, i to je dobro jer je sada trgovinska politika postala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 napravila pravna analiza, to ćemo znati vijeće, to moramo stvrditi, e, unaprijed proglašava se sporazum mješovitim. Sadašnji povjerenik, gospodin Karel de Gucht, dao je prijedlog kako modernizirati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 moram ustanoviti da sporazumi, a ne, počet ću iz oprostite.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 s Kinom. Koliko mislite da je ambiciozan taj ugovor i što se tiče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 ugovor. Ali isto tako želimo ugovor koji će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 Gospodin Pabriks. Gospođo, e, kao izvjestitelj o CETI e, ja sam sretan što imamo priliku razgovarati s vama. E, povjerenik de Gucht je bio sudionik tri trilateralne runde razgovora u kojima je bila uključena i Rusija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 iz ove trenutne situacije i kako se ti, te lekcije mogu učinkovito primijeniti u budućnosti. Mislite li da našu uh, ukupnu trgovinsku politiku trebamo uh, prilagoditi, odnosno preoblikovati? Hvala lijepa. Mislim da je situacija u kojoj smo trenutno sa Rusijom vrlo jedinstvena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 Radi se o vrlo važnom sporazumu, međutim, puno je skeptika po tom pitanju i zato mislim da trebamo stvarno eh, imati eh, tu novi početak eh, i o načinu rada i o tome da nam je vrlo širok mandat. to nam je dao vijeće, a i vi u ovom parlamentu ste o tome glasali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 E, naravno sa ta e, sve te odredbe su e, bazirane na, na dobrovoljnom dobro, dobrovoljnoj primjeni na primjer u Bangladešu neke su tvrtke preuzele vrlo dalekosežne obveze u tom području ali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 razvijaju. Dakle, svi tu mogu biti dobitnici, ne samo siromašni dijelovi svijeta. Ako me potvrdite kao povjerenicu za trgovinu,